Radi se o izjavi Vijeća i komisije o nadzoru, odnosno praćenju odvjetnika u Europskoj uniji, te ponovno dajem riječ gospođi Kalnenji Lukaševici. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, od vijeća je zatraženo da kaže nešto na ovu temu. Koliko smo mi shvatili, radi se o usmenom pitanju koje je e, postavio zastupnik sađentini e, gdje se radi o e, praćenju jednog odvjetničkog ureda od strane obavještene agencije jedne zemlje članice. Kao prvo ukazujem na to da predsjedništvo vijeća ne može ni na koji način komentirati te navode da bi agenti neke obavještajne službe jedne zemalja članica da su nadzirali komunikaciju između odvjetnika i klijenta. E, u skladu sa Lisabonskim e, ugovorom e, stvari koje se tiču pravnog poretka i sigurnosti su u nadležnosti zemalja članica. Te stoga vijeće nije dobilo nikakve izvješća kakvim e, aktivnostima praćenja od strane e, obavještajnih službi koje bi bile zadužene za nacionalnu sigurnost ove vrste. Također ukazujem na to da prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane takvih nacionalnih sigurnosnih službi u ovom trenutku nije nešto što je regulirano zakonodavstvom Europske unije. Direktiva o zaštiti podataka iz 1995. i okvirna odluka iz 2008. o zaštiti podataka se na ovo ne primjenjuju. Prijedlog komisije iz 2012. o direktivi o zaštiti podataka od strane nadležnih organa vlasti tu se govori i o sprečavanju, istraživanju i krivičnom gonjenju e, kaznenih djela i tu stoji da se to ne primjenjuje na e, obradu osobnih podataka u okviru aktivnosti koje se smatraju da su u domeni nacionalne sigurnosti. Iz istog tog razloga predsjedništvo e, nije u položaju da e, dade svoj stav vezano za kompatibilnost tih navodnih aktivnosti sa poveljom o temeljnim pravima. Direktiva o pravu o pristupu na odvjetnika e, navodi da zemlje članice moraju poštivati povjerljivost komunikacija između osumnjičenih ili optuženih osoba i njihovih odvjetnika u okviru korištenja tog prava da imaju pristup odvjetniku. No ta odredba kao i cijela direktiva E, ne utječe na rad koji provode nacionalne obavještajne službe u okviru nastojanja da se zaštiti nacionalna sigurnost u skladu sa ugovorom. E, tako da predsjednice, uvaženi članovi, zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala, a sada dajem riječ povjerenici i Jurovoj. Uvaženi zastupnici, Komisija je zabrinuta ovim izvješćima u medijima o tome da su obavještajne službe nadzirale komunikaciju između odvjetnika i klijenta, pravo na privatnost uključujući i e, komunikaciju između odvjetnika i klijenta je zaštićeno e, cijelim nizom članaka povelje i to je veoma važno, to je nešto što je veoma važno za Europsku uniju, no trebamo ukazati na to da povelja se primjenjuje samo u e, zemljama članicama gdje se provodi zakonodavstvo Europske unije. Nacionalna sigurnost je i dalje u nadležnosti zemalja članica, tako da ondje gdje zemlje članice provode tajno praćenje iz razloga nacionalne sigurnosti, to ne potpada pod zakonodavstvo Europske unije, te se na to ne primjenjuje povelja, općenito uzevši. No, ta klauzula o izuzeću se treba veoma strogo tumačiti u svijetlu e, sudske prakse Europskog suda. Svaka zemlja članica koja se hoće okoristiti takvim izuzećem mora dokazati da je e, bilo potrebno da to učini kako bi zaštitila neki temeljni interes sigurnosti. Tamo gdje se povelja ne primjenjuje, nacionalni sustav e, osigurava e, zaštitu temeljnih prava, odnosno taj sustav se onda primjenjuje u takvim slučajevima. Komisija također želi da se e, postigne visoka razina poštivanja zakona u Europskoj uniji i tu smo postigli e, značajan napredak sa usvajanjem tri direktive o pravu na e, tumačenje i prijevod, o pravu na informacije iz 2012. i najnovije pravo pristupa odvjetniku, uslugama odvjetnika. I tu direktivu e, zemlje članice moraju e, prenijeti u svoje zakonodavstvo do 27.11.2016. komisija će pratiti na koji način oni to čine. U jednom članku se jasno definira e, načelo povjedljivosti komunikacije između klijenta i odvjetnika u okviru e, korištenja tog prava na pristup uslugama odvjetnika, no mora se naglasiti da direktiva se usredotočuje na prava osumnjičenih i optuženih osoba u kaznenim postupcima. Upravo iz tog razloga se u uvodnim izjavama razjašnjava da se povjerljivost primjenjuje samo na stvarnu komunikaciju u okviru e, korištenja tog prava E, na, na usluge odvjetnika u komunikaciji. To se ne primjenjuje na odvjetnike koji i sami sudjeluju navodnim e, kriminalnim aktivnostima osumnjičenog ili optuženog e, čovjeka. Hvala na pozornosti. U redu. Počinjemo sada sa gospodinom Lenarsom koji ima minutu i pol. Hvala. Odnosi između odvjetnika i klijenata su veoma specifični i povjerljivost je od ključne važnosti kako bi e, se moglo održati povjerenje u e, zakone i pravnu državu. To je u samim temeljima demokracije, no to ne znači da se e, ne mogu prikupljati informacije o tome. To bi bilo i nemoguće i nepoželjno, no Mislim da u nekim e, vrlo specifičnim situacijama, izvanrednim situacijama se može odobriti e, nadzor e, te komunikacije ako se poštuje odgovarajuća procedura i ako postoje interesi za nacionalne sigurnosti prikupljanje povjerljivih informacija može biti zaista od ključne važnosti za tu zemlju članicu kako bi omogućila sigurnost e, građana. Ne znam uopće u čemu je svrha ove rasprave kao što su već ukazali e, povjerenica i e, predstavnica vijeća radi se o nečemu što je u nadležnosti samih zemalja članica. Nadzor nad tim stvarima primjerice u Nizozemskoj se provodi uz odgovarajuću, odgovarajući pravosudni nadzor tako da nacionalni parlamenti i nacionalna tijela se trebaju time baviti. E, hvala gospodin Lopes Aguilar, vidim da ste našli svoje mjesto te možete nam se onda obratiti. E, hvala, zahvaljujem e, povjerenici. Ova rasprava je manje važna u usporedbi sa ovim važnim temama kojima se bavi parlament, ali ipak e, ona spada u našu nadležnost jer odvjetnici u e, Europskoj uniji imaju veoma važnu ulogu. Pravo na obranu, pravo na odvjetnika je e, temeljno pravo u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, govorimo o europskoj kulturi i to je proces e, koji ta e, masovno praćenje, to špioniranje ugrožava i radi se o teškom kršenju prava pojedinaca i pravo pojedinca na povjeljivost. To je potpuno neprihvatljivo i moramo na to reći ne. Ne smijemo dopustiti da se to dogodi, moramo krenuti naprijed. i trebamo zaštititi ljudska prava, trebamo e, krenuti naprijed sa novim zakonskim propisima i trebamo kažnjavati ovakav, ovakvo postupanje, ovakve oblike transnacionalnih e, kaznenih dijela koja e, krše to temeljno univerzalno pravo na pravnog zastupnika i na obranu u, pred sudom. Tako da ovakvom, e, ovakvim postupanjem, ovakvim praćenjem se to ugrožava. Ali što se tiče parlamentarnog nadzora, mislim da je svima jasno da komisija ima veoma važnu ulogu. Moramo veoma jasno naglasiti da trebamo da ondje gdje bude potrebno da će se usvojiti odgovarajući zakonski propisi i da će e, parlament učiniti to što treba. E, gospođo Vikstrom, izvolite. Hvala. Temeljni stup e, na kojem počiva naš pravni poredak e, u Europskoj uniji je pravo da se slobodno razgovara sa odvjetnikom, sa svojim odvjetnikom i pravo na pravnog zastupnika i na taj način se zapravo e, uspostavlja pravna država, vladavina prava. No ako naša tajna služba prikuplja informacije na osnovu toga što e, govore odvjetnik i njegov klijent, to znači da se to pravo krši i to znači da smo došli do e, jako neprihvatljive točke. Činjenica da je nizozemska tajna služba pratila jednu, jednu takvu osobu i bilo je sličnih primjera i drugdje me navodi da postavim ponovno pitanje e, smatraju li e, komisija i vijeće da je špioniranje e, odvjetničkih ureda na taj način predstavlja kršenje zakona Europske unije i temeljnih prava u skladu sa poveljom i tako dalje ako je tomu tako Dakle, ako se smatra da to e, potpada pod e, nacionalnu nadležnost, onda me zanima kako vi definirate nacionalnu sigurnost. Mislite li da bi to trebalo značiti da europski građani uopće nemaju nikakvih prava? Sada me zanima kakve mjere će uvesti e, vijeće i komisija kako bi osigurali da povjerljivi razgovori i kontakti između odvjetnika i njihovih klijenata e, da se to poštuje. Hoće li biti konkretnih e, mjera protiv zemalja članica? A ako to ne učinite, onda zahtijevamo da dobijemo prihvatljivu definiciju nacionalne sigurnosti. A sada Gospodin Horistija Bauns, minuta i pol. Hvala. Evo da kažem nešto što se događa u Baski. Policajci su uhitili 16 građana i odvjetnici brane političke zatvorenike u Baskiji i neki od njih su branili političke aktiviste koji su jučer trebali se pojaviti pred sudom na suđenju za njihov politički, politički aktivizam. Onda je došlo do demonstracija protiv e, zatvorske politike u Baskiji, načina na koji se drže e, zatvorenici u Baskiji. Radi se o političkom djelovanju a te ljude su e, zapravo uhitili, mogli su ih uhititi na osnovu informacija koje su prikupili u zatvorima među zatvorenicima. Radi se o kršenju temeljnih prava, uključujući i e, pravo e, na obranu i to se čini nekažnj, nema kazni za to, a to je zaista neprihvatljivo. Dakle, ljudi onda služe kaznu u zatvoru za one kaznena djela za koja su već osuđeni, za koje su već e, odslužili svoju kaznu. Ovo je zaista rasprava koja se mora voditi. Španjolska e, se tu pokazuje nedemokratskom zemljom i mi se zapravo udaljavamo od e, pravne države. Europska unija se mora pobrinuti da se određeni koraci E, poduzmu. E, govornik je prekinut. A sada dajem riječ gospođi Sargentini na minutu i pol. Hvala. Europljani očekuju od svojih vlasti da budu otvorene i e, da im daju razloga da im vjeruju. A ovakav oblik nadzora to podriva bilo je samo pitanje vremena prije nego što se to razotkrilo. Dakle, da negdje u Europi se e, odvjetnike prate i evo to se pokazalo da se to vodi u e, Nizozemske. Nizozemska tajna služba je priznala da više godina prati jedan odvjetnički ured i ako vi ne možete imati povjerljivost e, odnosa klijent e, odvjetnik što je sa liječnicima i sa drugim profesijama gdje se očekuje ta povjerljivost europska direktiva iz 2013. koja se govori o pravima odvjetnika u članku 4 se govori da se mora poštivati povjerljivost i povelja o temeljnim pravima e, također e, naglašava pravo na pravično suđenje. Znači to nije e, u nacionalnoj nadležnosti i pitanje je i vama gospođo Jurova i gospodinu Timmermansu koji je iz Nizozemske Hoćete li vi e, pozvati Nizozemsko da poštuje zakon i da e, vlasti u Nizozemskoj drugdje poštuju e, članke koji govore o povjerljivosti klijenta Hvala gospođo predsjednice. Ja se ponavljam, ali to je važno i ostaje važno. Odnos između odvjetnika i klijenta počiva na povjerenju i ta zaštita e, te odvjetničke tajne je zaštićena zapravo i ustavom. To se ne odnosi samo na odvjetnike, odnosi se i na liječnike, novinare isto tako. I u konačnici je to temeljni element svih demokracija, a tako i svih e, država članica Europske unije. Mi kao političari Europske unije pozvani smo e, obraniti to kao stup pravne države, no ja svejedno imam osjećaj da se ovdje radi o pojedinačnom slučaju koji upravo na ovom području sigurnosti igra važnu ulogu. U ovom konkretnom slučaju ja stoga smatram da se ovdje doista e, e, radi o ograničenim kompetencijama Europske unije i to treba primiti na znanje kad je već riječ o e, tim kompetencijama jer naravno sigurnost države je nadležnost samih država članica vijeće se ne može vijeće uopće ne može postupati protiv takvih kršenja povjerenja u državama tu su institucije pravosuđe pojedinih država Nizozemska je naravno dovoljno demokratska država da to može na odgovarajući način preispitati. Ona nije država koja treba nadzor. Hvala. Jedna minuta, gospodin Albrecht. Hvala vam, e, gospodine, e, gospođo predsjednice. Moramo razgovarati o dva pitanja. Ovo nije prvi slučaj da država članica se skriva i za iznimke e, nacionalne sigurnosti ugovori. Znamo za slučaj gdje je Britanska obavještajna služba uništila informacije o novinarima. Čuli smo i za slučajeve nadzora odjetnika. E, i sve opravdano nacionalnom sigurnošću. Mislim da je krajnje vrijeme da komisija provede istragu i da zatraži od suda što znači koje je jasna definicija nacionalne sigurnosti, jer ako države članice to ne žele učiniti, onda mi moramo to učiniti i parlament to mora zahtijevati. Drugo pitanje o kojem moramo razgovarati jest što e, je taj nadzor odvjetnika i novinara. U slučaju odvjetnika moram reći nakon napada koje smo e, bili svjedoci prošli tjedan, mi govorimo o E, zadržavanju za sve, ali se to dodiruje i odvjetnika i novinara. Moramo vidjeti kako ćemo prikupljati sve podatke. Hvala. Imat ćemo jako kratko e, javljanje, spontano javljanje za riječ tri govornika. Hvala e, gospođo do predsjednice. Ispričavam se što nisam mogao provoditi o kvotama, ali iskoristit ću sada priliku. Gospođa povjerenica je citirala članke u povelji koji jasno e, kažu da europsko pravo se bavi tim konceptom. No postavlja se pitanje može li Europska unija e, se miješati u države članice koje su odgovorne za transponiranje te politike u njihovo pravo. Pitanje je ako država članica e, izvrši neki e, prijestup ko ju može pristupiti, koji može prisiliti da ispuni povelju o temeljnim pravima i ko će to sankcionirati jer uzajamno povjerenje odvjetnika i njegovog klijenta je nešto što nikada ne bi smjelo biti narušeno i kamo će to otići ako tako nastavimo. Hvala, gospođa Anderson. Pravo e, zaštite povlaštenih informacija je ovdje ugroženo. E, ovdje je e, i se e, je riječ i o baskijskim osobama i njihovim odvjetnicima. To je zaista vrijedno prezira kako se postupa prema tome. Svi imaju pravo na pravno zastupanje i odvjetnike. Odvjetnici moraju biti u stanju obavljati svoj posao bez miješanja države. Mi u Iskoj znamo što se događa kada država Okušava spriječiti odvjetnike e, koji se bave ljudskim pravima u obavljanju svog posla. E, ti odvjetnici su izloženi napadima bambi, e, bandi i to sve ilustrira što se može dogoditi kada država se miješa u pravosuđe. Gospodin Koral, jedna minuta. Hvala vam. Ja se slažem sa gospodinom Lenacom e, koji kada kaže da usmeno, e, ako je to usmeno pitanje, to onda automatski znači da to nije jako važno, ali tema koju je gospođa Sađetini otvorila je vrlo važna. Moramo govoriti o nacionalnoj sigurnosti i ne smijemo imati policijsku državu e, Naime, tu imamo tajnost, pravo na obranu, pravo na pošteno suđenje i tako dalje. To su ta prava koje smo stjecali kroz jedno duže vrijeme i e, mislim da moramo imati ozbiljnu politiku iz e, iza tih procedura. 2013. smo imali kršenje, ali ono što smo vidjeli u Nizozemskoj je nešto što bi se moglo dogoditi svugdje u Europi. Vijeće i komisija moraju e, zauzeti stalište u odnosu na države članice o ovoj temi. Hvala i to nas e, vraća na gospodinu Jurevu u ime komisije. Dame i gospodo, ja se slažem da je ovo važan problem, ali moram ponoviti da u ovom trenutku e, to e, je u nadležnosti država članica koje postavljaju pravila nadzora od strane nacionalnih tijela sigurnosti. U ovom trenutku Europska komisija je spremna pratiti provedbu direktive o pravu na pristup e, odvjetniku koja iznosi načelo poštivanja povjerljivosti komunikacije između osumnjičenika i optuženika i njihovih odvjetnika. To je trenutačno stanje stvari i E, to je nešto što će komisija pozorno pratiti sve što se dalje događa po tom pitanju na europskoj razini i nacionalnim razinama pa i relevantne predmete pred Europskim sudom i Europskim sudom za ljudska prava. Hvala. Merci madame. Et enfin Hvala i e, na kraju gospođa Kolinija Lukoševica ovim je vijeća. Dame i gospodo, poštovani zastupnici, zahvalna sam za sva posljednja pitanja, za, za sve što ste izrazili da vas brine tijekom ove rasprave. Uvjeravam vas da će se vijeće pozabaviti rezultatima ove rasprave. Kao što sam rekla na početku, vijeće nije raspravljalo o konkretnom pitanju koje je predmet ove rasprave i nije sigurno zauzelo mišljenje o tome, a razloge zato sam ja već objasnila. Naime, na državama i članicama da same utvrde svoja pravila u odnosu na vlastitu nacionalnu sigurnost. Poštovani zastupnici, zahvaljujem na pozornosti u ovoj raspravi. Merci, mesdames. Le débat